je izjava komisije o pristupanju Ekvadora sporazumu o trgovini između Europske unije te Kolumbije i Perua. Dajem riječ gospođi povjerenici. Gospođo Malmström, izvolite. Samo trenutak da nađem materijale. Poštovana gospođo predsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. E, podržavamo e, rezoluciju Europskog parlamenta o pristupanju Ekvadora sporazumu o trgovini između Europske unije te Kolumbije i Perua. Riječ je o daljnjem koraku što se tiče suradnje sa Latinskom Amerikom i konsolidiranja našeg položaja u toj regiji. To je iznimno važno za nas. Komisija smatra da će ovaj sporazum biti na uzajamnu korist. E, potaknut ćemo tradicionalne tokove trgovine, a istodobno e, omogućiti razvoj e, trgovine na raznovrstan način, a to će doprinijeti i socijalnom razvoju i umanjenju neravnopravnosti i siromaštva u Ekvadoru. E, tekst protokola o pristupanju rezultat je e, sveobuhvatnog sporazuma, to je u skladu sa razinom ambicija u odnosu na Kolumbiju i Peru. Tu uzimamo u obzir određene razlike u razvoju između Europske unije i Ekvadora, što se tiče nekih e, specifičnosti koje je zatražio Ekvador. Ovo pristupanje iznimno je važno za Ekvador, jer krajem sljedeće godine Ekvador će izgubiti povlastice, povlašteni pristup europskom tržištu. Zato je važno e, osigurati okvir za pristup i ulazak njihovih proizvoda na naše tržište, ali isto tako je važno osigurati predvidiv e, okvir za ulaganje. E, kao što smo objasnili u sklopu naše strategije, posebna pozornost posvećuje se trgovini, održivom razvoju i učinkovitom korištenju tih instrumenata te razvojnoj pomoći. U rezoluciji dolazi do izražaja da je Ekvador spreman uložiti napore u održiv razvoj. Spremni su potpisati sve odredbe e, poglavlja o održivoj trgovini. E, tu smo također definirali područje za razmjenu primjera najbolje prakse. Kao i kod drugih ovakvih sporazuma suradnja sa organizacijama civilnog društva i drugim dionicima iznimno je važna. E, kako bi ovaj sporazum funkcionirao kako treba. Jako nam je važan vaš angažman, na ova rezolucija e, odražava vaš angažman. Mi smo e, primili na znanje potrebu da imate redovite informacije o uvozu banana nakon što se potpiše ovaj sporazum. Uvjeravam vas da ćemo E, pažljivo pratiti situaciju na tržištu i da mjere praćenja e, koje do sada provodimo da su bile učinkovite. Ovaj korak e, nije zadnji korak. E, nastavit ćemo provoditi mjere koje se odnose na provedbu sporazuma, a komisija će i nadalje e, primati na znanje vaša stajališta i sudjelovati u dijalogu. Zahvaljujem na sjajno obavljenom poslu što se tiče rezolucije. Veselim se raspravi i kao i uvijek spremni smo s vama surađivati i prije i nakon donošenja rezolucije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. E, gospodin Fizas, dvije minute, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Poštovana gospođo povjerenice, u srpnju prošle godine uspješno smo dovršili pregovore, zahvaljujući kojima Ekvador može pristupiti e, trgovinskom sporazumu između Europske unije i Kolumbije i Perua. To je jako važno, ali tu ne smijemo zaboraviti da je riječ o pregovorima od kojih smo odustali 2009. Ova rezolucija Europskog parlamenta rezultat je širokog konsenzusa, posebno što se tiče o zaštitnih mehanizama. Zahvaljujem gospodinu Šolcu koji je uložio veliki trud i zahvaljujem na odličnoj suradnji tijekom pregovora. E, pučani su podnijeli nekoliko amandmana o kojima smo glasovali na odboru, a cilj je bio obogatiti ovaj tekst i osigurati punu potporu Europskog parlamenta e, potpisivanju ovog sporazuma. Riječ je o sporazumu koji će biti na uzajamnu dobrobit, a dovešće do daljnjeg razvoja ekonomskog potencijala i smanjenja socijalne nejednakosti. E, sporazum o povlaštenom tretmanu donosi dodatne koristi za Ekvador i Europsku uniju. I na posljedku podsjetio bih da je 13. lipnja 2012. Europski parlament usvojio rezoluciju o donošenju plana za zemlje iz područja Anda za ostvarenje socijalnih ciljeva. E, sve zemlje koje su potpisnice sporazuma moraju imati isti tretman. Gospodin Lange, hvala lijepa, gospođo predsjednice, poštovana gospođo povjerenice, mi podržavamo pristupanje Ekvadora ovom sporazumu. E, upravo zato što smo prvobitno željeli imati sporazum sa zemljama na području Anda. Regionalni, regionalni sporazumi iznimno su važan instrument e, što se tiče naše politike u odnosu na zemlje Latinske Amerike. U sklopu rezolucije imali smo jako dobru suradnju sa gospodinom Šolcom, Fizijasom i ostalima. Hvala vam lijepa na tome. Smjer u kojem idemo govori u prilog tome da želimo osigurati ovo pristupanje, ali želimo poboljšati i samu provedbu sporazuma i upravo zato e, plan koji postoji što se tiče Kolumbije i Perua. E, tada je u tome sudjelovao Mario David i moja malenkost i mi smo pregovarali o tom planu jer gospođo povjerenice u potpunosti ste u pravu. E, nisu od ključnog značenja pregovori nego sama provedba i to sukcesivna provedba i što se tiče pitanja prava radnika, razine zaštite okoliša, sve je to važno kako bi se ostvarila poboljšanja. U tom smislu od Ekvadora se traži da krene u istom smjeru kao i Kolumbija i Peru i tamo je važno ostvariti napredak, posebno što se tiče i inspektora rada, e, posebno zato što nisu potpisali odgovarajuću konvenciju. Tu je potrebno povećati angažman i komisije i parlamenta kako bismo osigurali provedbu. Hvala. Zahvaljujem. Dvije minute, gospođo Bilbao. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Poštovana gospođo povjerenice, Željela bih istaknuti da u potpunosti podržavamo pristupanje Ekvadora sporazumu o trgovini između Europske unije te Kolumbije i Perua. Izgubljene su dvije godine u ovom procesu. Nadamo se da će Ekvador, zahvaljujući ovom naknadnom pristupanju, profitirati od ovog sporazuma na jednak način kao i Kolumbija i Peru, jer poljoprivrednici Kolumbije ostvarili su veliki napredak u proizvodnji, a sada će Europska unija e, uvoziti e, dogovorene e, količine proizvoda iz Ekvadora, a ovaj će sporazum omogućiti i razvoj eh, trgovine u budućnosti i otvaranje novih radnih mjesta. Riječ je o iznimno važnom instrumentu koji će osim toga dati doprinos stabilnosti i miru u regiji. Predstavljat će značajan doprinos eh, i što se tiče socijalnog aspekta. Jako puno ljudi koji dolaze sada živjeti u Europu dolaze iz ovih zemalja. E, politike su iznimno različite, a definitivno smatramo da treba podržati e, sklapanje ovakvih sporazuma jer to će imati pozitivan utjecaj na tisuće poljoprivrednika i njihovih obitelji smatram da bi bilo dobro da i Bolivija pristupi ovom sporazumu kako bismo imali sporazum sa svim e, zemljama anskog područja jer to je jedan važan doprinos e, razvoju trgovine na svijetu i upravo zato podržavamo vaše daljnje aktivnosti na ovom području u budućnosti. Hvala. Zahvaljujem Vlada Ekvadora donijela je odluku o pristupanju Ekvadora sporazumu između Europske unije i Kolumbije i Perua. E, popustili su pritisku koji se pojavio jer e, su postojali određene nedostaci zbog e, ukidanja sporazuma GSP+. E, Ekvador je zapravo predložio sklapanje novog sporazuma u partnerstvu sa Europskom unijom. Kao što svi dobro znate, suglasnost Europskog parlamenta dugo je vremena bila nesigurna i prijeporna do nje je došlo pod uvjetom da se poduzmu konkretni koraci kako bi se poboljšala situacija što se tiče zaštite ljudskih prava i zaštite okoliša. To su ciljevi e, za koje se uspješno opredijelila vlada u Ekvadoru u zadnjih nekoliko godina. Pristupanje Ekvadora e, važan je e, događaj za samu zemlju, ali i za to da se preispita situacija općenito što se tiče provedbe sporazuma. Moramo vidjeti odgovara li to našim očekivanjima e, društveno i ekonomski gledano. Ako pogledamo zadnje brojke što se tiče rezultata e, u odnosima e, sa Kolumbijom i Peruom zaostajemo u odnosu na ono što smo očekivali i stoga ponavljam moramo točno promatrati što se događa sa provedbom. Što se tiče nacrta ove rezolucije, ja kao izvjestitelj izlazim u susret želje Europskog parlamenta da ukažemo Europskoj komisiji gdje postoji prostor za djelovanje kako bi ovaj sporazum bio učinkovitiji i kako bi bio na dobrobit stanovništvu u obje regije. U tom smislu zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na rezoluciji koja ispunjava ovaj cilj. Hvala. Zahvaljujem. Dvije minute, gospodin Mato. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Poštovana gospođo povjerenice, pristupanje Ekvadora ovom sporazumu otvorit će velike mogućnosti za sve uključene strane. Prednosti će biti daleko veće ukoliko budemo e, korektno postupali i ukoliko se ispune e, svi preduvjeti. Danas bih e, želio istaknuti da bi ovaj sporazum mogao dovesti do daljnjih rizika i opasnosti za slabi sektor banana jer bi se moglo dogoditi da nas preplave banane iz Ekvadora. Ekvador je najveći izvoznik banana u Europsku uniju i potpuno je jasno da e, dolazi do rasta izvoza e, ruku pod ruku sa smanjenjem carine. E, temeljem bilateralnih sporazuma došlo je do smanjenja e, cijena i tu postoje dva pitanja na koja je potrebno dati odgovor. Kao prvo, kompenzacija za proizvođače Europske unije a s druge strane moramo biti vrlo oprezni što se tiče zaštitnog mehanizma i njegove ispravne primjene ukoliko dođe do višaka koji bi mogli dovesti u probleme proizvodnju u zajednici. Ja sam glasovao u prilog pristupanju Ekvadora, ali ne pod svaku cijenu e, ne na štetu proizvođača banana na Kanarima i ostalim područjima. I stoga moramo voditi računa o zaštitnom mehanizmu i ograničenjima. Ukoliko se to ne dogodi, moramo aktivirati ovaj mehanizam i to se automatski mora dogoditi kada dođe do prekoračenja granica. To je ono što tražim od ovog doma. Ekvador ne smije imati drugačiji ili bolji tretman u odnosu na ono što dobivaju Kolumbija i Peru. Postoji zaštitni mehanizam i on se mora primjenjivati. To ne možemo zanemariti jer svi ti poljoprivrednici na Kanarima žive od proizvodnje banana i oni ne smiju trpjeti štetu. Hvala. Na minuti pol, zastupnik Huerija. Zahvaljujem. Mm, moram vam reći da Latinska Amerika je nama vrlo važan partner u trgovinskom smislu. Dakle, slažem se s vama, osobito imajući na umu da postoje drugi važni gospodarski čimbenici poput Kine koji ondje zauzimaju sve snažne stajalište. Dakle, Ekvador je iznimno važna zemlja za ovo područje i smatram da kada pogledamo politički kontekst u kojem funkcionira ove zemlje, Ekvador i njegov predsjednik trenutno su vrlo važni, velike uloga pred njima i smatram da postoji politička i trgovinska potreba da potpišemo ovaj sporazum. Podržavam sve one koji su za to. Ekvador je možda pogrešio kada odlučio ne pridružiti se multilateralnom sporazumu sa Kolumbijom i Peruom u samom početku, no sada i oni se izjašnjavaju kategorički za pristupanje ovom sporazumu. para el futuro de sus exportaciones. Dakle, žele do kraja godine dovršiti sa potpisivanjem sporazima kako bi osnažili svoje izvoze i zbog toga smatrati da bismo i mi trebali sa svoje strane učiniti ono što je potrebno. No, nema nijakvih zapreka u smislu ljudskih prava, radi se o politički, gospodarski, utjecajnoj važnoj zemlji i smatram da Europska unija ovaj korak mora poduzeti i podržavam podržavam činjenicu da se završava na pregovorima i da neće biti veta. Zahvaljujem. Zastupnica Pinjero. Zahvaljujem predsjednice, zahvaljujem povjerenice. Zahvalna sam otvorenom pristupu i suradnji u izradi ove rezolucije. Ja želim naglasiti čvrstu podršku izaslanstva španjolskih socijalista i pozdravljamo posvećenost Ekvadora političkim vrijednostima Europske unije. Pozdravljamo sav rad koji je uložen u to kako bi se omogućilo da Ekvador pristupi sporazumu sa Perom i Kolumbijom. Također, smatramo da je važno, kao što je zastupnik Aurigi rekao, da ovaj sporazum stupi pravovremeno na snagu kako bi Ekvador mogao profitirati od svih prednosti što je prije moguće. Nova ova rasprava također je bila mogućnost da se pokaže koliko je važno za trgovinsku politiku europske politike da se pozabavi pitanjima demokracije ljudskih prava unutar trgovinskih sporazuma. I zbog toga branimo održivo poglavlje koje se ovime bavi sa jasnim uvjetima što se tiče sindikalnih sloboda, prava radnika, borbe protiv rada djece, rodne jednakosti i također potrebe da se zaštiti okoliš i lokalno stanovništvo. Vjerujemo da će ovi uvjeti biti uključeni sporazum i radujemo se njegovom stupanju na snagu. Zastupnik Dantik. Hvala vam. Pristupanje Ekvadoru ovom sporazumu iz 2012. godine predstavlja još jedan korak unaprijed u poboljšanju, trgovanski, poboljšanju trgovinskih odnosa sa Latinskom Amerikom. Sada čekamo da se ugovor formalno ratificira i to će nam omogućiti e, širi zemljopisni kontekst kada je riječ o zaštiti socijalnih prava, radničkih prava i pitanja zaštite okoliša. Upravo zato se nadamo da će vlada što prije donijeti akcijski plan za poboljšanje života svojih građana. Putem ove odluke Ekvador nastavlja njegovati posebne odnose kojima sa Europskom unijom. Tu mislim i na sustav tarifnih povlastica. Riječ je o regiji koja je za nas o strateške važnosti. Nadamo se da će Ekvador predstavljati jedan od elemenata koji će u budućnosti donijeti do ostvarenja uravnoteženog i ambicioznog sporazuma sa zemljama Merkosura. Hvala lijepa. Hvala vam, spontano javljeni za riječ. Catch Prvi govornik je zastupnik Mikolašek. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Pristupanje Ekvadora ovom trgovinskom sporazumu sa Peruom i Kolumbijom nešto što pozdravljam, smatram da je to korak u pravom smjeru, a uz to od toga bi profitirala kako Europska unija, tako i ova latinoamerička zemlja. Sudjelovao sam u cijelom procesu kao član Eurolata i također sam sve više i više bio uključen u sam proces produbljivanja suradnje između Europske unije i Latinske Amerike. Smatram stoga da je Ekvador sjajan primjer zemlje e, koja diversificira našu mrežu trgovinskih poslovnih partnera, a tu ne smemo da kako zaboraviti niti pitanje prava radnika i sindikata. Sljedeći govornik na prohori si tharalea sti diagrafi to eksoteriku hreos tis foras prostritus. I afto apotelji e na simantiko minima pros oles tis kateftinsis. Mislim da je to važna poruka sa sve. Danas razgovoramo o o sklapanju sporozuma s Ekvadorom i Peruom i Kolumbijom. Isto vremeno moramo paziti da se liberalizacija e, trgovine odvija u interesu naroda, ne multinacionalnih e, kompanija. Potrebna je vidljivost, integracija malih i srednjih poduzeća, treba zaštititi sindikalna prava i interese poljoprivrednika. Dakle, ne trebamo težiti trgovinskom sporazumu E, koji nema nikakvih uvjeta ni za razmjenu robe niti e, i usluga. Također su e, potrebni financijski mehanizmi vezani uz kompenzacije. To je nešto što je nužno. Gospodin Jakovčić je sljedeći. predsjedavajuća, ovaj ugovor, ovaj sporazum koji očekujemo s Ekvadorom i njegovo pristupanje ukupnom našem sporazumu sa Peruom i

Thank. Hvala vam. E, povjernica ima za kraj riječ. Zahvaljujem. Kao što su mnogi od vas spomenuli, postoji zajednički interes u produbljivanju suradnje između Europske unije i Kolumbije Perua i Ekvadora. Sporazum sa Peruom i Kolumbijom je dobar sporazum, kao što je već rečeno i uvjereni smo da će isto tako on biti dobar za Ekvador. Postoje naravno posebni mehanizmi za Ekvador, imajući na umu razlike u gospodarstvima, no bilo bi dobro omogućiti im da razvijaju svoje gospodarstvo, ali isto tako da se bave i socijalnim pitanjima u svojoj zemlji. Isto tako to bi bilo dobro za regionalnu integraciju ovih zemalja na međusobnoj osnovi. Naravno, ovo ćemo pomno pratiti nakon što stupi na snagu, e, zajedno sa ESOM, imajući u vidu ljudska prava, prava radnika, održiv razvoj, kao i druga pitanja. Drugo izvješće o Peru i Kolumbiji se finalizira, bit će vam poslano ubrzo. A što se tiče banana, čuo sam da su neko od vas zabrinuti oko tog pitanja. Kao što znate, e, postoji jedan stabilizacijski mehanizam koji se time bavi, ovime se pomno bavimo i, i dalje ćemo to pomno pratiti i obavištavati vas o razvoju događaja. Ekvador će naravno također imati tu zaštitnu klauzulu koju ćemo prilagoditi e, na taj način da obuhvati Ekvador i izvješćivat ćemo Europski parlament o razvoju stanja kako biste mogli prenijeti to u svoje zbrne jedinice. Zahvaljujem na podršci, radujem se pozitivnoj i snažnoj podršci rezolucije sutra tijekom glasanja. Pažljivo smo sve pročitali i proučit ćemo naravno sve moguće amandmane, a mislim da će vam biti od velike koristi i nama za dovršetak rada na ovom dosijevu. Hvala. Zahvaljujem.